eksperimentima lijekova za ljudsku uporabu. Dajem odmah riječ izvjestiteljici Glenis Wilmot. Hvala predsjedniče. Prije svega želim se zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na velikoj podršci i izvrsnoj suradnji. Zajedno mogli smo pregovarati uvelike u ime parlamenta. Zahvaljujem se Litamskom predsjedništvu. Puno su napravili kako bi se do kompromisa došlo na vrijeme. Zahvaljujem se i komisiji jer su nam dali dobar kompromis i puno su nam pomagali prilikom naših rasprava. Za početak dopustite mi da vam kažem zašto sam počela raditi na tim propisima prije tri godine bila sam u centru e, za tumore mozga u Birminghamu i tamo sam srela djecu i jednog mladića po imenu sam Whitea objasnio mi da nema pravog e, lijeka za njihove e, probleme i da moraju koristiti samo lijekove koje ne daju dobre rezultate te da bez kliničkih e, eksperimenata neće moći ozdraviti i vjerojatno će morati umrijeti. Zahvaljujući novim pravilima sada, kada se stvori jedinstveni portal i e, jasan sustav suradnje među zemljama članicama, poboljšat će situaciju s kliničkim eksperimentima. Nažalost, White je preminuo u rujnu prošle godine. Međutim, ono što mi je on rekao je ostao i nadam se da ćemo pomoći e, da se osobe koje su u situaciji u kojoj je SEM e, da žive dulje i e, bolje. Trebamo pomoći e, da imamo bolje lijekove. Za sada se samo 50% rezultata kliničkih e, ispitivanja objavi, a često se objavljuju samo oni kada e, klinički pokusi nisu urodili plodom, što zapravo ne daje pravu sliku stvari. Ovo što se sada počelo raditi s objavljivanjem svih e, kliničkih e, pokusa je veliki napredak. Svi, ama baš svi pokusi morat će se naći na internet portalu bez obzira je li rezultat bio pozitivan, negativan ili nikakav. Sve ovo neće se smatrati E, e, bit će e, i komercijalno povjerljivo i nadam se da će svi objavljivati svoje rezultate. Mislim da se možemo radovati da će Europska unija biti lider u svijetu po pitanju kliničkih pokusa. To će samo uroditi boljom medicinom i većim povjerenjem u medicinu ovakvi tretmani daju i e, nade pacijentima, a otvaraju se i nova radna mjesta za istraživanja. Nadam se da ćemo novom uredbom e, poboljšati situaciju s istraživanjem u Europi. Imat ćemo mogućnosti da smanjimo birokraciju i administraciju koja to prati, a mi ćemo osim e, toga E, moći imati jednostavnije e, pokuse. Važan aspekt, najvažniji aspekt je e, etički aspekt. Etički, etička povjerenstva moraju uvijek imati svoju riječ, oni moraju biti tu da zaštite ranjivu populaciju. Mi naravno ovdje glasamo o kompromisu uredbe na nekim područjima sam htjela da napredujemo još više, da sami pacijenti više u njima sudjeluju i da neki rokovi budu kraći. Međutim, neke zemlje članice nisu bile za to, ali uvjerena sam da je kompromis do kojeg smo došli dobra. Nadam se da će cijeli parlament danas dati ovoj uredbi podršku. Hvala gospođo Vilmod, Riječ sada ima povjerenik Tonio Borč. Hvala predsjedniče. Uvaženi zastupnici, dopustite mi da od početak da se zahvalim izvjestiteljici gospođi Vilmot kao izvjestiteljima u Sjeni na dobrom i napornom radu. Ovo je vrlo važan no izvješće. Slažem se s vistiteljicom i meni bi bilo draže da su zaključci ambiciosni, međutim politika je umijeće mogućeg i u tom smislu ovo je dobar kompromis. Vezano za ono što je sada rekla izvjestiteljica i što je naglasila za vrijeme e, pregovora, dakle E, ta će uredba u prvom redu biti na korist europskim pacijentima i europskim građanima, a ne samo europskoj farmaceutskoj industriji. Zašto? Zato što su klinički pokusi ključ za um, nalaženje novih lijekova i da se nalaze e, protokoli liječenja sa postojećim lijekovima. To je e, problem, to će pridonijeti rješavanju e, problema onih koji imaju rijetke i teške bolesti. A istovremeno s većim ulaganjem u istraživanja i to ne samo e, ulaganje koji su iz Europske unije, već i izvan Europske unije, moći će se kliničkim istraživanjem otvoriti nova radna mjesta jer one su u proteklom periodu smanjena za otprilike 25%, dok su se administrativni troškovi podvostručili, a administrativni rokovi su se produžili za 90%. Hitno je potrebno da zadržimo e, kliničke istraživanje u Europi i da poboljšamo situaciju pacijenata. Istovremeno mora se omogućiti da se e, imaju visoki standardi i zadržava sigurnost pacijenata. Što se tiče teksta oko kojeg smo se danas složili, mislim da on može odgovoriti na izazove koje sam malo prije spomenuo. Ključni aspekti su jedinstvena vrsta prijava putem jedinstvenog web portala za klinička ispitivanja. Drugo, usklađeni postupak za kliničke a ispitivanja koja će izbaciti preklapanja i e, preduga e, rokove. Nadalje, e, trebamo slijediti načela u cijelom postupku a e, nećemo dovesti u pitanje sigurnost, već e, ćemo smatrati da je odobrenje dano ako nema prigovora u određenom vremenskom roku. Četvrto, pojednostavljeni e, načini izvještavanja da se dakle obavijeste o tome različita tijela i države članice, da klinička ispitivanja budu transparentnija kao i njihovi rezultati, čak u slučajevima kad se nešto mijenja, odobrava ili odbija. I što više, i to je važno, klinička ispitivanja koja se vode izvan Europske unije, ali o kojima se govori prilikom primjene kliničkog ispitivanja u Europskoj uniji. Dakle, ako je ispitivanje van Europske unije, a odobravanje lijeka treba biti u Europskoj uniji, moramo tražiti da klinička ispitivanja budu barem na razini standarda u Europskoj uniji. I za kraj bit će nadzor kako u zemljama članicama, tako i u trećim zemljama taj nadzor koji će omogućiti da se na pravilan način prate klinička ispitivanja. Zaključno dopustite mi da još jednom naglasim važnost ove uredbe o kojoj ćete danas glasati. Povećat će klinička ispitivanja u Europi i predstavlja nadu za velik broj pacijenata za koje u ovom času nema dobrog lijeka. Hvala. Hvala vama povjereniče, a sada dajem riječ predsjednici i Sartori. Ne, gospođa Sartori nije tu, pa ću dati riječ Antoniji Parvanovoj. Ne, nije. Nema ni nje. Prema tome, Filip Živen. Predsjedniče, uredba o kliničkim ispitivanjima može biti pravi preokret o kliničkim ispitivanjima u Europi iz više razloga. Kao prvo, postupci će biti homogenizirani na cijelom prostoru Europske unije, što će uveliko olakšati elaboraciju i provedbu e, kliničkih centričnih e, ispitivanja u Europi. Zatim, postupak će biti pojednostavljen, to će olakšati život e, promotora, na sveučilištima, gospodin Borg je podsjetio koliko su brojni, koji će na taj način imati samo jednog sugovornika, a neće više biti potpunosti anonimni sugovornici. Zatim, e, postupci će biti skraćeni i to će olakšati život i rad istraživača. Četvrto, rezultati će biti objavljeni, a kad kažem rezultati, mislim na sve rezultate. Isto tako se to odnosi na negativne rezultate, što će tako povećati transparentnost, dakle u biti povjerenje europljana u klinička ispitivanja. Peto, završno, po prvi put u Europskoj uniji dodani rizik kliničkih ispitivanja, a ne apsolutni rizik će biti analiziran u kliničkim dosjejima, a to je od ključnog značaja. Eto, toliko, dragi kolege, pojednostavljivanje, ubrzavanje postupaka, smanjenje troškova za Europu je to sigurno veća zaštita pacijenata, olakšavanje pomoći za znanstvenu zajednicu je to jamstvo da će biti bolje zastupljeni e, na globalnoj razini i za sve nas je to veliko poboljšanje. Hvala predsjedniče. Hvala. Sada je došla u međunarodnu gospođa Parvanova, pa je da mi riječ. Hvala predsjedniče, uvaženi kolege, zastupniče, eh, gospodine Borg. Najprije dopustite da zahvalim gospođi Glenis, kolegici Glenis na radu i možemo biti ponosni na ove rezultate u ime odbora INTE i izvjestelja u Sjeni e, usprkos e, nekim negodovanjima određenih država članica, ovo je jasan znak cijeloj akademskoj istraživačkoj znajetnici da i liječnicima da Europska unija rješava probleme e, i ovaj rad je jako važan. E, privlačnost, sigurnost e, su bili ključni motivi za moj klub zastupnika i drago mi je vidjeti da su ovi prioriteti dobro odraženi u završnom sporazumu. Moramo privući istraživače u Europu i inovativni rad. Potreban nam je dobar zakonodavni okvir da sačuvamo konkurentnost naših e, istraživača, a kada se radi o javnom zdravstvu, to je jedan od prioriteta. I ostvarili smo sve ove zahtjeve posredstvom e, dakle, pregovaračkog postupka sa vijećem i komisijom. Još jednom ti srdačno zahvaljujem se na ovom divnom sporazumu i Europski parlament je imao odlučujuću ulogu za pacijente i za istraži, transparentan istraživački rad. Veselim se zaključcima e, usvajanju ovog dokumenta i e, moj klub zastupnika ću potpuno podržati ovaj tekst prijedloga. Hvala. Hvala, gospođo Parvanova. A sada dajem riječ e, kolegi Đil Marjonu. Predsjedniče, uvaženi kolege, najljepša hvala Glenis na e, obavljenom poslu u ulozi izvjestiteljice. Naime, bilo je hitno sada ponuti određen broj rješenja koji bi omogućili, na primjer, da se izbjegne smanjenje broja e, zahtjeva, kliničkih zahtjeva koji je smanjen, smanjen za 25% između 2007. i 2011. u Europi. Zatim ustanovili smo također da su administrativni troškovi i rokovi u Europi postali takvi da su u potpunosti odbojni, disuazivni. U zadnjih nekoliko godina vidjeli smo, nažalost, da je istraživački rad se delocira u druge zemlje gdje, je, gdje su pravila za klinička ispitivanja e, e, jednostavnija. Dakle, istraživači su prilagođavali, su e, tražili bolja pravila i sada možemo pozdraviti dakle ovaj tekst poboljšanje, poboljšanje transparentnosti zatim pojačavanje uloge etičnosti u kliničkim ispitivanjima, isto tako e, informiranje, odluka o kvalitetnom informiranju pacijenata te zaštita ranjivih osoba i zaštita osobnih podataka. Evo, to su neke od mjera koje, e, koje idu na čast Europskom parlamentu glede ovih kliničkih ispitivanja za e, ljude. Hvala kolega Parnju. A sad ima kolegica Oker. Hvala. E, imamo već e, dobru suradnju nekoliko godina, ali smo i žestoko pregovarali. Kao prvo, zahvaljujem e, izvjetiteljici na ovoj dobroj suradnji i zahvaljujem također što sada imamo otvorenost i transparentnost sa farmaceutskom industrijom i nadam se također da ćemo time spriječiti neetička ispitivanja, ali i štete E, na zdravstvenim proračunima jer e, često smo imali velike troškove zbog nedovoljne kontrole lijekova koji su dolazili na tržište. Neću sada ulaziti u to kako funkcionira ta otvorenost i transparentnost, to je već dovoljno opisano. Želim samo reći da još nismo dobili ovu bitku jer e, zapravo smo sada tek vidjeli da velika farmaceutska industrija kao velike američke korporacije zapravo e, žele povlačenje ovih e, propisa i ove uredbe e, i pokušavaju prisiliti povlačenje ovih propisa što neće ići u korist E, pacijentima i kućanstvima. A to je naš cilj. E, mi e, zapravo želimo zaštititi onu farmaceutsku industriju koja se zalaže i, pod, i provodi te stroge kontrole. Hvala, Milan ima Hvala. Jako sam sretan to možemo zaključiti jedan od ključnih zakonodavnih e, paketa u ovih zadnjih par godina. Najviše, e, najsredačnije zahvaljujem svima koji su surađivali i jako mi je drago što smo došli do sporazuma s vijećem na kraju. Ovo je jako ambiciozan prijedlog e, parlamenta da se dodatno skrati vrijeme za odobrenje ovih proizvoda i mislim da 60 dana zadovoljavajuće. Nadam se da svaki put neće koristiti svaki zadnji trenutak tih 60 dana. Naravno, e, tu je isto tako adekvatan postupak da se to riješi. Što se tiče tih e, kliničkih ispitivanja, sve države članice koje sudjeluju u ovom postupku e, su se odlučili za takve mjere koje mogu vratiti istraživače u Europu i uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni sa otvorenosti ovog sustava. Vjerujem da ova uredba e, je takva da će pomoći farmaceutskoj industriji i poružiti joj pravnu sigurnost e, i previdljivost. E, Kolega ima, a kolegica Suza ima riječ. Hvala predsjedniče. Najprije bih htjela čestitati gospođi Vilmot i ostalim izvjestiteljima u Sjeni. Mislim da je suradnja na ovim pitanjima bila je od velike koristi, bila iskrena, poštena i omogućila da dođemo do adekvatnog zaključka dosjeu jako interesantan. Moramo ga, ako dakle, trebamo ga odobriti. Povjereniče Borg, želim vam postaviti jedno pitanje i iznijeti jednu opasku. Ne znam, na portugalskom se kaže da je gospodin, da se gospodin usudio reći neke stvari. Rekao je da će europski bolesnici u buduće eh, imati veću korist od farmaceutske industrije. To je tačno, točno, no tome je tako zahvaljujući radu Europskog parlamenta, jer prvobitni prijedlog komisije, vaše kabineta, gospodine, bio je takav da je izgledalo da je to naručila farmaceutska industrija i upravo izvjestitelji koji su ovdje oni su ti koji su uspjeli izmijeniti taj probitni prijedlog i koji su omogućili transparentnost i jamčiti sigurnost i individualna prava onih koji će sudjelovati u tim kliničkim ispitivanjima. Dakle, ovdje se ne radi o konkurenciji, već o, kom, o kompetenciji. Hvala kolegice Suza. Sada riječ ima kolega Morganti. Hvala. Nažalost, ima još mnogo bolesti za koje ne postoji učinkoviti lijek. Prema tome, e, nova ispitivanja i istraživanja su u tom smislu dobrodošla. Ne smijemo međutim zapostaviti činjenicu da postoje pacijenti, osobe koje pate, koji se nadaju samo jednoj stvari, a to je da te nove metode i novi lijekovi budu učinkoviti. To su nade na desetaka obitelji koji e, bi e, htjeli s metodom Stamina i drugim metodama profesora Vanonija vidjeti rješenje. Ja nisam liječnik, nisam istraživač, ali poznajem velik broj tih osoba e, u Italiji. Slušao sam ono što su imali za reći i jednu sam stvar dobro shvatio. To je za njih jedina mogućnost, jedina nata u život stvarno je sramotno da e, mnoge e, e, liječnici na, su protiv te metode, a da se ne temelje na liječničkim rezultatima. Oni bi trebali najprije pogledati u to. Zahvaljujemo kolegici Morganti. Kolega Liza, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, povjereniče, e, poštovani kolege. Danas možemo doista biti ponosni. Ovo je konkretan napredak koji smo postigli za pacijente u Europskoj uniji i to smo postigli zajednički. Mnogi e, istraživači, e, mnogi liječnici, mnogi pacijenti godinama su čekali da nadiđemo birokratske prepreke kod prekograničnih kliničkih istraživanja u Europskoj uniji i da ih smanjimo jer samo na taj način možemo postići dobra istraživanja i pomoći e, institucijama koje su neovisne od farmaceutske industrije. Na primjer, u mojoj zemlji e, pomoć za e, liječenje raka ne želimo da ide na birokratska financiranja nego izravno pacijentima. Dakle, ovime ćemo postići više transparentnosti negativni rezultati kliničkih ispitivanja ne smiju se više gurati pod tepih, a istovremeno smo uspjeli i održati stroge etičke standarde koji su do sada postojali u postojećoj direktivi. Ovdje smo ispravili komisiju i zahvaljujem se posebice povjereniku Borgu koji je išao u korak s time jer izvani predlog nije došao od njega pa e, e, ovdje odigrao vrlo pozitivnu ulogu. Zahvaljujem i svima koji su u tome pomogli, predsjedništvu vijeća i izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni i zahvaljujem da ćemo imati veliku većinu pri glasovanju. Zahvaljujem. Hvala e, kolega Lize. Prelazimo na spontane javljene za riječ. Gospođa Hlas. Zahvaljujem. Kliničke studije su nužne za medicinsko istraživanje i razvoj novih metoda liječenja i lijekova. Takvim studijama mogu se e, utvrditi nuz pojave lijekova prije nego što dođe na tržište, a klinički studiji e, su također i e, pitanja etičnosti i e, zaštite rizičnih skupina malo ljetnih e, osoba sa posebnim potrebama, trudnica i tako dalje. Dakle, regulacija kliničkih ispativanja ključna je, ključna je neophodna EU e, mora se proizvoditi, provoditi istovremeno u nekoliko zemalja. Dosadašnja direktiva nije e, bila u svim e, zemljama jednako provedena pa je bila potrebna harmonizacija. Znači ovom uredbom ćemo smanjiti administrativne troškove. A kompromis uzima u obzir mišljenja svih uključenih Znači, bez etičkog e, povjerenstva i odobrenja ne mogu se provoditi klinička istraživanja. Znači, sada imamo tu važnu ulogu etičkog odbora u ovom tekstu. Zahvaljujem e, izvjestiteljima, izvjestiteljci i izvjestitelji Sjene što ćemo na ovom tekstu i nadam se dobrom glasovanju sutra. Hvala, gospođo Klas. E, gospodin Di Kampus, izvolite. Hvala predsjedniče. Želim reći da žalim što nisu odobrene odredbe koje omogućuju komparativna klinička ispitivanja koja bi omogućila da se porede e, terapeutska učinkovitost lijekova. No, važne stvari ostvarene, harmonizirani su postupci autorizacije e, kod država članica, tako da imamo jedinstveno mjesto koje će centralizirati sve informacije kojima raspolažu nadležna tijela na državnim razinama, zatim e, uloga etične komisije, povjerenstva za etičnost. Dakle, doista je um, poboljšan

Eh, za, za početak zahvaliti svim izvjestiteljima u Svijeni i izvjestiteljci na odličnom radu. Svakako eh, rad koji je u tom tekstu uložio parlament znatno je poboljšao izvorni prijedlog. A što se tiče prijedloga eh, i prednosti prijedloga komisije o usuglašanju postupaka, smanjenju troškova i uspostavljanju okružja koje bi promicalo znanstveno istraživanje, mislim da je već mnogo toga rečeno. Ali ono posebno što želim ovdje naglasiti je da se trebamo sjetiti etičke strane cijele stvari, E, direktiva iz 2001. dana nam je važnu ulogu, a prijedlog komisije e, e, išao bi u smjeru suprotnom od toga i etičko povjerenstvo izgubila bi tu važnu ulogu. Dakle, smatram da je ovo jedan dobar primjer za budućnost. Dakle, važno je da idemo dalje sa znanstvenim napretkom, ali ne smijemo zaboraviti etičke zaštitne mehanizme koji zaštićuju sve uključene u klinička ispitivanja. Zahvaljujem.

Hvala kolegice Borzan. zaključim ovim spontano javljanje za riječ. Povjerenik Borg e, ima riječ. Izvolite. Zahvaljujem e, predsjedniče, zahvaljujem svima koji su sudjeli u ovoj raspravi i dopuste da još jednom zahvalim izvjestiteljima, izvjestiteljima u smjeni na e, napornom radu na ovom e, važnom e, tekstu koji će jačati klinička istraživanja uz visoku razinu zaštite. Naravno, kada imam neki dobar prijedlog, a parlament ga još dalje e, poboljša, to ne znači da je prvotni prijedlog bio loš, nego da je demokratski proces odradio svoje i da je dobar prijedlog još i dalje poboljšan. E, svakako neću reći da nisam bio ovdje kada je iznesen izvorni prijedlog, moram svakako braniti komisiju e, i njezin stav. Ali ako pogledamo dakle ovo pitanje etičnog odbora, istina je da je u izvornom prijedlogu, obzirom da se radi o uredbi, komisija nije željela e, nametati strukturu etičkih povjerenstava svim zemljama članicama, jer razne zemlje članice imaju različite tradicije, ali kada su neki zastupnici razgovarali sa mnom o tom pitanju i neke vlade, Onda sam e, e, se uključio u poboljšanje ovog teksta time e, što smo uključili referencu na e, etičnost i e, etično povjerenstvo. Ja sam zadnji povjerenik na svijetu koji bi uklanjao etičnost iz nekog predloga. Dakle, obzirom da se radi o demokratskom procesu, došlo je do određenih poboljšanja, što ne znači da je izvorni predlog bio loš ili da je tekst sastavljala farmaceutska industrija, jer izvorni predlog komisije, podsjećam vas, uvaženi zastupnici, i je također obvezno e, uključivanje pacijenata u procjenu obveza. To je prvi puta da bi e, tako nešto e, bilo nametnuto farmaceutskoj industriji, znači obvezno sudjelovao pacijenata. Dakle, to je onda kasnije isključeno u trilogu između vijeća i zemalja članica. I također podsjećamo ovaj dom da je komisija u izvornom predlogu predložila nacionalne e, mehanizme zaštite e, i e, kao što smo već rekli zbog raznih kompromisa i djelovanja demokratskog procesa taj je proces obeštećivanja danas, danas nije u tekstu ali svakako sadašnji tekst je znatno poboljšan. Stoga e, sam e, sretan e, što smo ovaj prvi predlog ovog predloga u ovom obliku formulirali i da će biti prihvaćen koji će biti teče da će biti na koriste istraživanja pacijenata i građana Europe. Zahvaljujem. povjerenik Pođu. I sada na kraju e, još jednom e, izvjestiteljica gospođa Vilmot. Zahvaljujem e, predsjedniče. Zahvaljujem svim eh, govornicima koji su govorili danas. Kao što rekao povjerenik Bođ, eh, nama uvijek na prvom mjestu moraju biti pacijenti. A ova uredba odgovara na mnogo od postavljenih pitanja. Manja administrativnih opterećenja, jedan portal eh, u prekograničnom postupanju, ubrzana i jednostavnija procedura i sigurnost pacijenata u samom srcu predloga. To će svima donijeti bolje lijekove i to je ono što, što je važno u ovoj uredbi. Imamo veću transparentnost, e, svi kliničke studije i rezultati svih ispitivanja i studija će biti objavljeni, čak i oni neuspješni. To je odlično i odlično za znanost, odlično za sigurnost pacijenata i odlično za povjerenje javnosti. Također e, dopustite da nešto kažem o potpori koju smo dobili sa svih strana. Ne sjećam se da sam se ikada bavila bilo kojim legislativnim tekstom u ovom parlamentu sa toliko suradnja i dobre volje. Imali smo potporu izvjestitelja, e, su izvjestitelja e, vijeća, svih uključenih, a posebice tajništva Envija, odbora Envi koji je odlično pomogao. Mislim da smo doista postigli mnogo, e, radili smo u snažnom duhu suradnje i međusobnog razumijevanja i voljela bih da se svaki tekst može odraditi na ovaj način i na, tome vam svima zahvaljujem još jednom. Hvala gospođo Vilmot, ovime zaključujem raspravu o e, ovom e, tekstu. glasovanje u 6 sati, 18 sati, a sada... E, imamo izvještaj e, gospođe Del Castillo Vera o elektroničkim komunikacijama. E, elektroničke komunikacije na unutarnjem tržištu, gospođa Hercog i mjere za smanje